ladies and gentlemen, if I may, I'm just... Dame i gospodo, evo, gledam, osjećam se prema kamermanima što rade. Evo, ja ću sad reći nešto važno, možda to hoćete snimiti. Freedom of expression. Yeah. Okay. Freedom of expression. This is the European Parliament. Ovo je odbor Europskog parlamenta za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, a kupovina automobila jest najveći trošak velike većine europljana nakon kupovine doma. I rad koji smo napravili glede nadzora tržišta je od temeljnog značaja za povjerenje potrošača diljem Europe. Ovdje se radi o jako složenom dosjevu i pruža mogućnost da se uveliko poboljša sigurnost kupovine automobila u diljem Europi. Imamo više od tisuću amandmana, radili smo više mjeseci i čak i cijelu noć na glasačkom popisu. Nadam se da će sve proći u najboljem redu i želim svima zahvaliti na njihovu radu. A sada ću započeti s glasanjem. Uh, Ivan Stefanić. Thank you very much, Madam Chair. On behalf of EPP... Najpša hvala predsjedateljice. U ime kluba EPP-a povlačim amandman 511, 545, 572, 722, 724 te 674. Ivan, can you remind us? Ivan, nas, molim vas, kad dođemo do tih amandmana tijekom glasanja. Najljepša hvala. Počinjemo amandman 331. Za, protiv, suzdržani, otpada. Amandman 332. Tko je za? Unblock. Tko je za, protiv, Molim provjeru. Molim elektroničku provjeru. Još jedan glas nedostaje. Još jedna osoba nije stavila karticu. Hvala. O, ne usvaja se. Amandman 17. Ko je za? Protiv? suzdržani, ne usvaja se. Amandman Amandman osmi, odbor tko je za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. Amandman osmi i osamnaesti od Envija, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 334 i 9 i tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 Imko, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 335, tran 10, NV 19, za, protiv, mojim provjeru. That passes. Usvaja se. 336, tko je za, protiv, suzdržani, otpada. Tran 11, tko je za, protiv, suzdržani, otpada deseti za, protiv, molim provjeru. Um, Ovo se ne usvaja po samom slučaju. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Ne usvaja se. 337. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mojim. 337. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 12. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Ne usvaja se. 338. Tko je za? Protiv? Suzdržani? ne usvaja se 339, tko je za, protiv, suzdržani, ne usvaja se 340, tko je za, protiv, suzdržani, ne usvaja se 331, tko je za, 341, ispričavam se, tko je za, protiv, čini mi se da se usvaja, 342, tko je za, ne, to se, to trebamo glasati, 42, tko je za, protiv, suzdržani, ne usvaja se 343, tko je za, protiv, suzdržani, ne usvaja se 1045, tko je za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. četiri treba ga glasati, tko je za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. Tran 12, tko je za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. 1046. Tko je za, protiv, suzdržani? Ne usvaja se. 347 Ne glasamo. 348 Tko je za, protiv, 348. se usvaja. 1049. Tko je za, protiv, suzdržani? Ne usvaja se. 13. Ne glasamo. 14. Tko je za, protiv, Molim elektroničku provjeru za amandman 14. Usvaja se. 350. smo već glasali. 351. Moramo glasati. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne usvaja se. 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se 16. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 352. tko je za, protiv, suzdržani, ne usvaja se 23. tko je za, protiv, suzdržani, ne usvaja se 353. tko je za, protiv, molim elektroničku provjeru, amandman 353. Ne usvaja se 354. Tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se 355. Tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 14. Tko je za, to je tran 14. Ne usvaja se. Amandman 356. Tko je za, protiv, suzdržani. Ne usvaja se. Molim provjeru. To je istovremeno NV24 i 356. na 17. Tko je za? 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. 357. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne usvaja se. 358. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne usvaja se. Molim provjeru. 358. elektroničkim putem. Ispričavam se. Dakle, usvaja se. Tran 15. Tko je za? protiv, molim provjeru, provjeravamo tran 15. Otpada, odnosno ne usvaja se. Nadam se da je ljudima jasno zašto se ovdje radilo o tako složenom glasačkom popisu. Hvala. Tran 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru tran 16. Mislim da neće proći, samo molim provjeru. Ne usvaja se. 359 je izglasan, prelazimo na manman 18. Tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru, manman 18. Manman 18. Usvaja se. 25. Tko je za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. 360 tko je za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. Prelazimo sad dosta daleko, prelazimo na kompromisni amandman jedan, prvi. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. kompromisni amandman drugi. Ne, tran 23. Trebamo glasati tran 23. To je stranca 13. Amandman odbora za promet broj 23. Tko je za? Tran 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Kompromis drugi. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 456. je povučen. Stoga kompromis treći na stranci 15. To je tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis, kompromis treći na stranci 15, pardon, 16. Kompromisni amandman broj 3. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Sad prelazimo na stranicu 23. Na amandman 32. i 456.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 Tran 34. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Ne usvaja se. 443. ne glasamo. NV 39. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Ne usvaja se. Prelazimo sada na stranicu 23. Članak 9 amandman 32. i 468. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne usvaja se. Amandman 47. Odbor Envi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne usvaja se. 511. je povučen. Hvala. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Prelazimo 14 stranica i sve do 31. stranice idemo. Hvala. pet je povučen, 572. je također povučen, tako da prelazimo na kompromis peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na stranicu 38. Kompromis 7. Neki, kod nekih je to na stranici 39. 40. je kod vas. Hm, pučani su dosta jake ovdje. Kompromis 7. dakle. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Prelazimo na kompromis osmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sad malo niže. 593. na istoj stranici se nalazi. 593. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite li provjeru 593. Ne, dobro. Prelazimo zatim nekoliko stranica dalje do amandmana 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Dobro, dobro. 51. 51. tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 52. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 610. i tran 57. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dalje, 614. tko je za, šesto četrnaest tko je za protiv suzdržani usvaja se 58. otpada 61. Ne, 616. 616. Izvjestitelju, želite li glasati o 616. amandmanu? Da. Da, treba glasati. Tko je za? Protiv? Suzdržani? ne usvaja se 618. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se 624. Tko je za? Protiv, suzdržani, ne usvaja se. 59. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se 625. Tko je za? Protiv, suzdržani, ne usvaja se. 60. Tko je za? 6060. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Usvaja se. 632. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne usvaja se. 635. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Od, ne usvaja se. 636. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 648. Tko je za? Ne, ne, ne. Spričavam se. 651. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne usvaja se. 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 653. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Ne usvaja se. 652. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Ne usvaja se 654. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Ne usvaja se. 655. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 655. i 61. su prošli. 65. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. 72. Odbor Envi. Otpada. 66. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 657. Tko je za, 73. provjera, dobro. Usvaja se. 657. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja, ne usvaja se. 658. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67. tko je za, protiv, su, molim provjeru. Usvaja se. 659. tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Ispričavam se, ne usvaja se. 62. tko je za, protiv suzdržani ne usvaja se 660 za protiv suzdržani ne usvaja se 761 tko je za protiv suzdržani ne usvaja se 68 tko je za protiv suzdržani usvaja se 69 za protiv suzdržani usvaja se 76 je otpao 674 je povučen, tako da prelazimo na kompromisni amandman 11. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo nekoliko stranica dalje na amandman 78. 78 za. Sedamdeset osam. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne usvaja se. 681. I Osamdeset 82 za, protiv, mojim provjeru. Ne usvaja se. 79. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 80. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se.

Razglasamo N84, troje tko je za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. Vratimo se na trenutak na N83 koji mi je promakao, tko je za, protiv, molim provjeru. NV83, tko je za? Dobro, napravit ćemo elektroničku provjeru. NV83. Usvaja se. Amandman 81. Izvjesteljev amandman. Ko je za? Protiv? Mojim provjeru. Hvala. Usvaja se. treba se doista puno moram biti jako koncentriran na treba glasati. Ovo je demokracija na dijelu, jako sam ponosan što sam dijelom ovoga svega. Hvala. No, jako važno. Prelazimo na 686. amandman. Ko je za? Protiv? Molim provjeru. Ne usvaja se. N85 za, protiv, suzdrani ne usvaja se. Koliko mi se čini, no ipak ćemo provjeriti elektronički. Da, ne usvaja se. 82 i 689, tko je za, protiv, molim provjeru. ne usvaja se. Kompromis šesti, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo dvije stranice dalje na 84. amandman. Može amblok od 84 do 87? Ne, ne želite, dobro. 84. tko je za? Protiv. Suzdržani, ne usvaja se. 85. tko je za? Za protiv, suzdržani, ne usvaja se 86. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 87. Tko je za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. Kompromis 12. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo dvije strance niže na amandman 92. Ne? 708. Dobro. Amandman Marije Grpini, 708. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Ne usvaja se. Amandman 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se 712. Tko je za? 712. Ne, se ne razmatra više. Dakle, prelazimo na 713. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 92. Tko je za? Protiv, suzdržani, a ne uzimamo ga u razmatranje. Svakako 718. i 709. Usvaja se 72. Se ne razmatra. 94. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV 93. Tko je za, protiv, molim provjeru. That falls. Odbija se. 95. 72 i 74 se povlači. Ova druga dva i dalje glasujemo. Ne, i ova, ova druga dva se povlače. 95, vidim da izvjestitelj daje znak da se povlači taj amandman. Onda 747 i 748. 747 i 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 13. 13. Amandman 13 ispričavam se, kompromisni amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se dobro. To znači da možemo prijeći na nekoliko stranica niže. 762. 762. Stranica 67 na popisu EPP. EPP-a tko je za, protiv, suzdržani, pada. 763, tko je za, suzdržani, 7 um, odbijeno. 766, tko je za, protiv, suzdržani, prolazi. Prelazimo na NV99. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. NV100, tko je za, protiv, provjera. Usvaja se NV 105 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 782 tko je za, e, protiv, suzdržani, odbija se. 785 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 14 tko e, je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 107, dvije stranice niže, Envi 107 koji je za protiv suzdržani odbija se 706 koji je za protiv suzdržani odbija se 707 koji je za protiv suzdržani e, usvaja se 98 koji je za protiv suzdržani odbija se 788 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran 80 tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Fools Odbija se 99 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se 7, 8, 9 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se 1, 0, Envit koje je za, protiv, suzdržani, odbija se Envi 109 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se 790 koje je za, protiv, provjera. odbija se. 110 iz Endija, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 791, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 792, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 100 je, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 101, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 793, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 102, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 103, tko je za, želite li provjeriti 102, provjerimo. 102. Usvaja se 103. Tko je za, protiv, suzdržani, još jednom, 103 e, odbija se, jer 04 tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Usvaja se. Ispričavam se. U redu, e, usvojeno je svejedno. Hvala Eva. 794 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 1.05 koja je za, protiv, suzdržani, usvaja se 1.06 i NV 1.11 koja je za, protiv, suzdržani, usvaja se 1.07, 1.06 i 1.11 provjera. Usvaja se. 1.07 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 1.08 Možemo li išta o, o, o nekima glasovati zajedno? Ne. 1.08 tko je za, protiv suzdržani usvaja se 1.09. 1.09 tko je za, protiv suzdržani usvaja se. 1.1 0 tko je za, protiv suzdržani Mislim da se ovo usvaja, ali potrebna je provjera. 1.1.0. usvaja se 1.1.1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 1.1.2, tko je za, protiv, suzdržani, 1.1.2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 1.1.3, tko je za, protiv, provjerit ćemo. 1.1.3 odbija se. 795 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 114 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 796 tko je za, protiv, suzdržani, 796 odbija se. 115 i 798 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 116. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kažete da ne moramo proći, prolaziti kroz 795. Idemo dalje sve do amandmana 122, čini mi se. 122. U redu? because the other one Doesn't matter. Okay. 795 was adopted, wasn't it? No, no, it was not. It was not okay, sorry, take me back. Ispričavam se, vraćamo se. 795 nije usvojen, pa trebamo glasovati o svim amandmanima koji e, se ne bi razmatrali da je ovaj prethodni usvojen. Znači 701. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117. Tko je za? Osam nula dva. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Stoga prelazimo na 803. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 804. Tko je za? Protiv, suzdržani, e, odbija se. 805 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 119 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 120 i 806 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1.21 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1-2-2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, odbija se, provjera, ipak provjera. Ok. Cool. I was wrong. I apologize. That one has... Bila sam u krivu, ovo se odbija. Sada prelazimo na 8, 820, 828. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 8, 3, 832, za, protiv, suzdržani, odbija se. 1, 3, je za, protiv, suzdržani, odbija se. 8, 5, 0, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15 koje je za, protiv, suzdržani, pro, um, se. Page 79 in our list. Sada prelazimo na amandman 139, što je na stranici 79 na mom popisu. Jedan, tri, devet. Dobro. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1.40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 8.99. E, za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 900. O tome se ne glasuje. 88. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 142. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 144. Ne, ispričavam se, 907 i 908. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 910. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 911. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 912 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 144 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 914 Želite li možda provjeriti 144? Ne. Želite provjeriti 912? Želite provjeriti 911? Dobro, provjerit ćemo 911. Usvaja se. Jesam li možda tu pogriješila? Ako jesam, ispričavam se. 914. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 145. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 916 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 917 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 921 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9, 2, 3, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 91, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 9, 2, 5, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 9, 2, 6, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 9, 2, 7, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1, 5, 0, tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se i ovo odbija. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 965 Tko je za? Protiv? 965. Jeste li svi našli? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 155. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 155. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 966. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 967. Tko je za? Aha, o, idemo dalje. Ovo sve otpada. 968. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. D, 90. 7 otpada, 969, 969, koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 970, za, protiv, provjera. 970. 972. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 156. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. 156. Usvaja se. 973. Tko je za? ne razmatra se. Pa onda prelazimo na Ispričavam se, 974 je kompatibilno. Tko je za? Protiv suzdržani? Odbija se. 975. Tko je za? Protiv suzdržani? Odbija se. NV 129. Tko je za? Odnosno ne razmatra se. 976. Tko je za? Protiv suzdržani? Odbija se. 977. Tko je za? Protiv suzdržani? Odbija se. 978. Tko je za? Protiv suzdržani? Odbija se. 979. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se 980 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 983 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 984 od, trebamo zapravo prijeći na 987 tko je na 150 usvaja se 985 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 158 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 130 tko je za, protiv, provjera. Envi 130. 159. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 131. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 160. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 132. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 161. Tko je za? Provjerimo. 132 želimo provjeriti 1, 3, 2. To se usvaja. 1, 6, 1. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 1, 3, 3. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 1, 6, 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 9, 8, 6. Tko je za, protiv, suzdržani? Mislim da se odbija, ali provjerimo. False. Tran. Odbija se. Tran 98. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 163. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 18. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 9, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 19, tko je za, to je kompromisni prijedlog 19, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeći je amandman 1004, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1005 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1006 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1007 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1008 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1009 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 166, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 167, tko je za, protiv, 167, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 1012, tko je za, protiv, ispričavam se, 1012. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. What was your question? Okay. We can carry on. Možemo nastaviti. Amandman 168, tko je za? protiv, suzdržani, usva se. 169 za, protiv, suzdržani, usva se. 170 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Usva U redu je. Dakle, to je bio Amandman 170 usvaja se. 171 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada nećemo glasati za 1018. U stvari hoćemo. 1018. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1017. Prvi dio. Ne glasamo o njemu. Zato što slijedi iz 332, na tome ne moramo glasati o sljedećem. Dakle, glasamo o drugom dijelu amandmana 1017. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada amandman 1020, 1021 i NV 138. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 172. Tko je za? 172. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1024. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1026. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 173 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 174 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 175 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 176 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 177 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 178 177 želimo provjeriti. Odbija se. 178. Oprostite, odbija se, ali je bilo blizu. 178 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 179 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1034 za, protiv, suzdržani, odbija se. 180 za, protiv suzdržani usvaja se. 181 za protiv suzdržani usvaja se. 182 za protiv suzdržani usvaja se. 183 za protiv suzdržani usvaja se. 184 za protiv suzdržani usvaja se. 185 za protiv suzdržani Oprostite, 139 trebamo glasovati za, protiv, trebamo provjeriti. Usvaja se. 185 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 140 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 186 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 141 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1037 za, protiv, provjerit ćemo. Tisuću i trideset sedam. Možemo li ponoviti glasanje? Dakle, amandman trideset sedam. Možemo li ponoviti glasanje za 1037? U redu, odbija se. 187. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1039 za, ne, oprostite. 188 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1042 za, protiv, provjera. Odbija se. 189 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1043 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1044 za, taj se odbija. Trebamo li glasati o 190? Dakle, amandman 190 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99 za, dakle 99 ne razmatra se. 191 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 191 provjera. Dakle, oprostite, potrebna je nevjerojatna koncentracija za ovo, ali gotovo smo pri kraju. Dakle, trebamo li glasati o 1047, da, i tran 100. Dakle, 1047, tran 100, usvaja se. 1048, tko je za? Moramo glasati o njemu, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1051, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1054, mislim da je sljedeći. Da, 1054, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1055 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 101 za, ne, taj se ne razmatra. 1060 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1061 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1066 e, za, protiv, suzdržani, odbija se.

Oprosti Ivana. Ovo je najkompliciranija lista glasačka na kojoj sam do sad radila. Hvala svima koji su je sastavili. Sad razumijem koliko je to kompleksan posao. Amandman 192 izvjestitelja tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 193 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1074 za, protiv, suzdržani, odbija se. 194 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1075 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 195 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne, provjerit, ćemo 195. Odbija se, žao mi je, opet sam pogriješao. sedamdeset osam Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Oprostite. Da, on se odbija. 1079. Tko je za, protiv, suzdržani? Mislim da se usvaja, provjerit ćemo. Ne, odbija se. 1079, o njemu smo upravo glasovali. 1080, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1081. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Odbija se. 1082. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1083. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1084. Za? Protiv? suzdržani, odbija se. 103, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1085 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1086 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104, oprosti, 104 se odbija, 196 za, protiv, suzdržani usvaja se, 1087 za, protiv, suzdržani odbija se. Treba ga ipak provjeriti. Dakle, 1087 provjeravamo, odbija se. 1088 za, protiv, suzdržani usvaja se, 105 za, ne, taj se ne razmatra. Kompromis 20, skoro smo završili. Tko je za? Usvaja se, hvala. Amandman 1000, amandman 109. Tran, oprostite. Dakle, amandman 1097 kod mene na stranici 101. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 1103 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1104 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 21 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Trebamo li glasati za tran 109? Da, Dakle, tran 109. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1111. Tko je za, protiv, suzdržani, mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. 1111. Odbija se. 1112. Za, protiv, provjerit ćemo. Odbija se. 1113. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 1115 i 146 envi. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 1116 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1117 za, protiv, suzdržani, odbija se. 149 za, zaboravila sam NV 147, dakle NV 147 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. NV 149 za, protiv, suzdržani, odbija se odbija se. Envi 148 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1118 za, protiv, suzdržani, odbija se. Želite li provjeriti 1118? Ne, odbija se. Envi 150 za, protiv, suzdržani, odbija se. Envi 151 za, protiv, suzdržani, odbija se. 152 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1119 za, protiv, suzdržani, odbija se. 153 envi za, protiv, suzdržani, odbija se. 203 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo ga. Odbija se. Oprostite, nisam vidjela signal. 204, sad ćemo malo sporije, za protiv suzdržani, odbija se, odbija se. 1120 za protiv suzdržani, odbija se. 1121 e, amandman Lare Komi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 205 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 206 za, protiv suzdržani usvaja se. 1122 za, protiv suzdržani usvaja se. 1123 za, protiv suzdržani provjerit ćemo. 1123 Odbija se. 1124 ne Dakle, 207 za, protiv suzdržani usvaja se, 1127 za, protiv suzdržani usvaja se, 1129 za, protiv suzdržani usvaja se, 1130 za, a taj se ne razmatrao, oprostite. Dakle, prelazimo sad na 1136. Možemo li ovima glasovati zajedno? Ne. Oprostite. Dakle, amandman Šaldemose 1136 za protiv suzdržani Odbija se 1137 za protiv suzdržani provjerit ćemo. Odbija se 1138 za protiv suzdržani odbija se 1139 za protiv suzdržani odbija se 208 tko je za protiv suzdržani usvaja se ne odbija se, odprostite, 1141 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1142 za, protiv, suzdržani, projećemo. ćemo. Odbija se. 209 za, protiv, suzdržani, odbija se. 210 za, protiv, suzdržani, odbija se. 211 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 212 za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. 213 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvase. 214 za, protiv, suzdržani, usvase. 215 za, protiv, suzdržani, usvase. Možemo li ovo zajedno? 216 za, protiv, suzdržani, usvase. 217 za, protiv, suzdržani, usvase. se. Tran 2 za, protiv, suzdržani, usvase. se. 218 za, protiv, Provjerit ćemo 218. Usvaja se. 219 za, protiv, suzdržani, odbija se. 220 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 223 za, protiv, suzdržani, odbija se. 225 za, protiv, provjerit ćemo 225, usvaja se, 225 se usvaja, krivo sam pročitala signal, dakle što nam sad slijedi. Dvijesto Mislim da moramo glasati o 224 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada 228 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Odbija se. Za jedan glas. NV3 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. NV3. Prolazi. Usvaja se tran 4 za protiv suzdržani. Usvaja se NV4 za protiv suzdržani. Provjerit ćemo. NV4. Odbija se. 229 za. Tko je za? Dakle, amandman 229. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 230. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 231. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 232 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, 232. Gotovo smo na kraju na stranici 108 od 118. I ovaj se odbija za jedan glas, budite strpljivi, ovo je vrlo komplicirano. Amandman 2, za, protiv, suzdržani, usvaja se. <laughs> Amendment Ne usvaja se. Amendment drugi. Tko je za, protiv, suzdržani? Ne usvaja se. 232. Tko je za, protiv, Ispričam se, oči su mi očili krivim smjerom. 233. Bogu hvala da se tu. Dakle, tko je za, protiv, suzdržani, ne usvaja se 234. Tko je za, protiv, molim provjeru. Dva glasa razlike, ne usvaja se. Dva, tri, sedam. Tko je za, protiv, suzdržan, ne usvaja se. 238. Tko je za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. That's too close to call. Oh. It was adopted. It was adopted. Okay. Usvaja se. 239. Tko je za? Protiv? suzdrani Ne usvaja se. 214. Za? Protiv? suzdrani Molim provjeru. 240. Dakle. Ne usvaja se. 242. Za? Protiv? suzdrani Ne usvaja se. NV5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da se ne usvaja. Tran peti, tko je za? Protiv? Mislim da se usvaja, ali ćemo ipak provjeriti tran pet. Usvaja se. Tran šest, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne usvaja se. Tran 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne usvaja se. Amandman drugi. čet, dva, tri, četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman tri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Molim provjeru amandmana trećeg. Tri. Zatvaram. Usvaja se. Znači da prelazimo na kompromis 14. Koji smo davno glasali. 246. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Ne usvaja se. 247. Za? Protiv? Suzdrani? Ne usvaja se. 248. Za? Protiv? Suzdrani? Ne usvaja se. Envi 6. Tko je za? Envi 6. Za? Protiv? Suzdrani? ne usvaja se. Amandman četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti, usvojen. Molim provjeru, dobro. Provjeru amandmana četvrtog. Usvaja se. No, u pravu ste bili razlika, usvojen je uz jedan glas razlike. 255. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 259. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Envi sedmi. Tko je za? Protiv? Envi sedam. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Amandman Envi sedam. Usvaja se. Amandman 262. Tko je za? protiv, suzdržani, ne usvaja se. Dvjesto četiri za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. 263. Tko je za? Protiv, suzdržani, ne usvaja se. 266. Za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. 267. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne usvaja se. 269. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 9. Odbora Envi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Skoro smo došli do kraja. Ovaj se ne usvaja. Amandman 270. za, protiv, suzdržani, usvaja se 271. 272. Ti su, ti se ne razmatraju. šest za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. Envi 10 tko je za? Ne razmatra se, dakle. 280. Za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. n 11 Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 283. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman peti i 284. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne usvajaju se. 285. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne usvaja se. 288. Za? Trebalo glasa 288. Da, trebamo. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da ne prolazi, ali molim provjeru. 288. Još jedan glas. Ne usvaja se. Amandman 219. Za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. 289. Za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. Možemo li unblock od 291. drugi i treći? za, protiv, suzdržani, svi su svoji. 294. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 295 za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. 296 za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. NV12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 299 za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. 300 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. 303 za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. 304 za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. 305 za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Amandman 305. Usvaja se. Ispričavam se. 306. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Ne usvaja se. 309. Za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. 310. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Ne usvaja se. 311. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Ne usvaja se. 312. Tko je za? protiv, suzdržani, ne usvaja se. 314. tko je za, protiv, suzdržani, ne usvaja se. Amandman 15. tko je za, protiv, smrt, suzdržani, ne usvaja se. 316. za, protiv, suzdržani, čini se da se usvaja, ali molim provjeru. Sada prelazimo 318. Ko za? Protiv? Da, usvojen je taj. Hvala. 318. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 319. Za? Protiv? Suzdržani? Ne usvaja se. 320. Za? Protiv? Suzdržani? Ne usvaja se. 321. za. Protiv. Suzdržani. Mislim da se ne usvaja. Ispričavam se u zadnjem redu. Teško mi je koncentrirati se uz čavrljanje. Molim vas malo mira. Evo, skoro smo završili. Samo što imam provjeriti 321. Usvaja se. Ne, ne, ne usvaja se, ispričavam se. 322. Tko je za? Protiv? 322. A zašto ne glasa 315? Jer 316 je usvojen. da e, ponekad se i ja zbunim. 322. Glasamo 322. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Mislim da su nam ostale još samo tri. Envi 16. Za. Protiv. mojim provjeru. Ne usvaja se. Envi 16 ne usvaja se amandman. Šest izvjestitelji amandman 323. i 325. I svi zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne usvaja se. Amandman 329. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman. Ano. Prije nego pređemo na konačno glasanje, ako dopustite. Nisam dobila ništa od predsjednika Trumpa, ali sam tražila neke bilješke o da znamo što smo danas usvojili. If I could. So I do want just samo želim podsjetiti ljude, jer ovdje se radi o tako složnom glasanju, dakle koja će sad biti razlika. Ovo je poboljšalo količinu i kakvoću testiranja i u pogonima i automobila na cesti. Uvodi se jak, čvrst model revizije, homologacije i tehničkih e, službi koje će provjeravati valjanost novih automobila i povećat će se kazne e, u slučaju, dakle da se disuazivno djeluje na proizvođača automobila da ne krše pravila i e, to smo mi ostvarili sada u zadnjih sat vremena. Iznimno sam ponosna što sam bila dijelom toga svega. Najljepša hvala svima, sada ćemo preći na konačno glasanje. Hvala. Dakle, konačno glasanje još jedna osoba nije glasala, zaključim, zatvaramo glasanje. Imamo 33 glasa za i 4 protiv. Najljepša hvala i čestitam. Hvala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 going to go Okay, because the Um, ladies and gentlemen, Dame i gospodo, molim vas, ukoliko dopuštate, znam da smo upravo imali najduže glasanje, no idemo dalje. Dakle, jako smo ponosni na to što je počašćeni što je povjerenica Binkovska zadužena za unutarnje tržište došla i možemo odmah preći na razmjenu gledišta s povjerenicom Bjenkovskom. Mislim da se Julija Reda htjela javiti i zamoliti da njeno izvješće bude prva točka na dnevnom redu poslije podnevnog zasjedanja. I am going Prebacit ćemo temu autorskih prava na poslijepodnevni dio zasjedanja. Možda neće biti nužno prva točka jer imamo isto tako važnu raspravu o upućenim, radnicima. Moram provjeriti sa drugim izvjestiteljima u sjeni drugim izvjestiteljima. Pa da, naime, naša izvjestiteljica o paketima, to više nisam ja, ali ona nije tu i to je tema koja će biti na poslijepodnevnom zasjedanju, tako da bi moglo biti problema jer ne znamo koliko će biti slobodna. O tome ćemo sigurno raspravljati poslijepodne, poslat ćemo e-mail i ažurirati dnevni red tijekom ručka. Ako neko ima nekih konkretnih problema za poslijepodne, to ćemo pokušati riješiti. No, bilo bi idealno da se to stavi na kraj Pokušat ćemo riješiti taj problem. No, ipak bi da pređemo na razmjen gledišta s povjerenicom. Dakle, prva točka poslije podnevnog dnevnog reda bit će kratka razmjena Prva točka u dnevnom redu podne bit će ažuriranje informacija gospodina Zula o trijalogu koji vodi. Moramo raspravljati o tome da vidimo da li, će se da li ćemo se baviti autorskim pravima ili upućivanju radnika, da li će to biti prva rasprava, ali na kraju ovog sastanka ću sa dva izvjestitelja razgovarati o toj temi. Ako se slažete, onda ćemo tijekom pauze za ručak poslati mail kolegama. Poslije toga ćemo imati dakle, usluge prekogranične dostave paketa koja je svakako bila predviđena za zadnju točku. Ukoliko izvjestiteljica želi to odgoditi za sljedeći sastanak, to se može dogovoriti ako nije najbolje rješenje. Dame i gospodo, mislim da smo upravo sudjelovali u iznimno važnom glasanju koji je uveliko poboljšao način poslovanja poslovnog sektora i korisnika na jedinstvenom tržištu i mislim da e, je i povjerenica i, povjeren... i komisija uveliko dala svoj doprinos e, u ovom dosjeu, a taj doprinos je bio pocijen. Dakle, iznimno mi je drago što ste tu, odmah nakon našeg glasanja. Hvala vam, povjerenica Bjenkovska, što ste došli. Kada sam poslala predsjedateljicom ovog odbora, naš odbor obećao je baviti se dvoma oblastima jedinstvenog tržišta. S jedne strane odblokirati dobrobiti jedinstvenog tržišta u digitalnom e, tržištu, a drugo odblokirati potencijalne koristi e, u sektoru usluga. Mislim da se možemo složiti da smo puno toga stvarili na polju digitalnog, ali možda nismo jako puno u ovom parlamentu ostvarili na, u uslugama. Dakle, sada u drugom dijelu mandata ćemo to ispraviti s mjesta i sa velikim zadovoljstvom e, pozdravljam povjerenicu koja će nam pa-, predstaviti paket e, mjera o uslugama. Povjerenici, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuću, ženi zastupnici. Drago mi je što imam priliku razmijeniti s vama gledišta, što je velik e, dio implementacije naše strategije za e, unutarnje tržište. Kasnije ćete čuti isto tako i predstavljanje paketa za robu i za provedbu. Kad je riječ o ovome paketu, komisija ga je usvojila prije nekih e, mjesec dana. Mislim da je to važan korak naprijed. Ovaj paket sastoji se od četiri mjere koje predlažemo i upravo zato e, bilo je potrebno neko vrijeme da se on usvoji. Jako puno smo se konzultirali sa dionicima i ne samo pružateljima usluga, iako su oni jedni od najvažnijih dionika, već isto tako i s organizacijama za zaštitu potrošača i tako dalje. Mislim da smo došli do jednog uravnoteženog, sveobuhvatnog i praktičnog paketa. Neki kažu da taj paket nije dovoljno ambiciozan, neki tvrde upravo suprotno. Mislim da se radi o uravnoteženom e, prijedlogu i upravo zato smo provodili tolika savjetovanja s e, dionicima. Ovo je paket koji, kao što je gospođa e, predsjedavajuća već rekla, to je doista najvažniji dio naše strategije za jedinstveno tržište, jer e, cilj je tog paketa rast i otvaranje radnih mjesta. Jer kao što znate, e, dio tržišta koji se odnosi na usluge je najmanje integriran od svih ostalih segmenata i treba pomoći svim sudionicima tog tržišta u njihovom svakodnevnom djelovanju. Upravo su male firme, mala društva najviše pogođena tim nedostatkom integracije. Stoga paket, ovaj paket on e, reagira na sve te bojazni. Kao što sam već rekla, sastoji se od četiri dijela. Dopustite mi da kratko predstavim svako od njih. Započet ću e, sa dva preventivna instrumenta. Prvo, predložena revizija e, postupka obavješćivanja. Naglasak je stavljen na proces. Sadašnja procedura ne funkcionira i svi to znaju. Stoga smo surađivali s državama članicama i s e, dionicima, kao što sam već ranije rekla, kako bismo osmislili jednu reviziju koja bi bila provediva u praksi. Ono što je najvažnije, e, od država članica će se tražiti da e, šalju obavijesti o mjerama prije nego što ih usvoje, e, a ne poslije. I mislim da je upravo to važan korak. I time će se i ubrzati i pojednostavniti naš kontakt s državama članicama u pogledu propisa o uslugama u njihovim zemljama. Kad je riječ o samoj sukladnosti, i o tim propisima. Tu su isto tako moguće izmjene, međutim o svim izmjenama e, države članice će e, morati obavijestiti komisiju prije. E, potrebno je naravno sve probleme rješavati unaprijed. Biće na taj način lakše shvatiti jesu li predložene izmjene razmjerne kako bismo se pobrinuli da instrumenti pokrivaju različite situacije na tržištu E, mjere koje se odnose na obavješćivanje će e, recimo sadržavati obvezno izvješćavanje, izvješćivanje u slučaju u pogledu programa e, odobravanja. nadalje, dionicima se omogućuje isto tako pristup informacija o tim obavijestima. Dakle, oni imaju pristup cijelom tom procesu kao i konačnim odlukama. Drugi element paketa ima isto tako za cilj e, pravnu jasnoću. Radi se o testu proporcionalnosti. Mm, to je nešto što je orijentirano, usmjereno prije svega na budućnost. E, radi se zapravo o testu proporcionalnosti za nove e, uredbe o profesijama kao što sam rekla, to je sve usmjereno prema budućnosti, ne radi se o sadašnjim uredbama, već o budućima. Cilj je da se usmjerimo na sadržaj sad, e, revidiranih, u budućnosti revidiranih uredbi o profesijama. Tu je i pitanje obostrane evaluacije. U posljednje dvije godine su države članice revidirale uredbe e, o više od, više od 5500 reguliranih e, profesija u Europi. Ovime se e, daju smjernice državama članicama da, da vide hoće li E, da, da na neki način budu u skladu s e, regulativom i da spriječe neželjene posljedice. Kao što sam već rekla, sve usmjereno prema budućnosti. E, ovo se sve odnosi samo na buduće uredbe. Na jedno mjesto stavljeni su najvažniji elementi koje treba razmotriti od postojeće sudske prakse Europskog suda to je također nešto što je e, potrebno naglasiti. Još jedna važna stvar. Ovime se ne nalaže koji bi zaključak države članice trebale e, donijeti. Naravno da se to ne čini. Traži se na neki način da se regulatorne odluke temelje na dokazima i na zdravoj analizi. Radi se o politikama koje se temelje na proporcionalnosti i temelje na dokazima. Treći element paketa odnosi se na smjernice o, za preporuke o reformama vezano uz propise o reguliranim profesijama. E, te, ta pravila postoje u ograničenom broju sektora i u usporedbi s određenim državama članicama. Dakle, ovdje se ne radi o prijetnji državama članicama. Cilj je da na najbolji način se pridržavaju e, pravila i da ponovno evaluiraju određene aspekte postojeće uredbe. Prošle godine obećala sam vam i vezala sam se i naravno to i dalje stoji, to je moje obećanje, da neću otvarati ponovno direktivu o uslugama, te da neću vraćati načelo zemlje podrijetla. Nikad nije dovoljno put, ne, možemo dovoljno puta ponoviti tu e, izjavu, ne želimo vraćati načelo zemlje podrijetla. U skladu s direktivom o uslugama svaka država članica zadržat će pravo e, primjenjivati e, zahtjeve iz domaćeg e, zakonodavstva te definirati kako će se usluge na svom teritoriju nuditi. Naravno, e, ono što je jako važno su socijalna prava i prava vezana uz upućivanje radnika i surađujemo u komisiji kako bismo se pobrinuli e, i za te aspekte. Ono što je bitno je transparentnost, jasnoća i jačanje povjerenja. Ova načela su ista ona načela koja smo primijenili i e, u četvrtom prijedlogu, a radi se o prijedlogu o uvođenju europske kartice usluga i e, time se kombiniraju dva cilja. Pojednostavljivanje djelovanja tvrtki, prije svega manjih, te smanjivanje troškova za firme koje otvaraju nova radna mjesta kao i pravna sigurnost za potrošače. Razmotrili smo sve opcije i odlučili smo e, se za djelovanje koje je vrlo ograničeno, ali je vrlo ciljano. Želimo jedinstvenu elektroničku e, proceduru na razini Europske unije e, koja će imati i prekograničnu dimenziju. Time će se pružateljima uslugama dati e, maksimalna transparentnost vezano uz dokumente koje trebaju podnijeti, odnosno predati, a to im obično predstavlja noćnu moru. Isto tako i za predstavnike radnika i za potrošače i za države članice e, da će se, osigurat će se pravna jasnoća vezana uz e, potrebne zakonske uvjete koje je potrebno zadovoljiti u pojedinim državama. Kad je riječ o poslovnim uslugama i o građevinskim građevinskom sektoru i tu su usluge pokrivene ovom direktivom o uslugama. Nadamo se da će ovo biti korisno. E, naglašavam još jednom, e, pružatelji usluga će ovo moći koristiti na dobrovoljnoj bazi, ali države članice će morati usvojiti, odnosno uspostaviti strukture koje će omogućiti, omogućavati korištenje tog instrumenta na razini mm, svojih država, odnosno država članica. E, sve ove inicijative imaju nešto zajedničko. E, teže transparentnosti, proporcionalnosti i djelotvornosti. Kad je riječ o transparentnosti, one će kompanijama dati određenu jasnoću, bit će im jasno koja su to pravila kojih se trebaju pridržavati te koje dokumente trebaju predavati. Isto tako, transparentnost se odnosi i na to da će e, se profesije regulirati na temelju jasnih i usporedivih načela. Tu je i proporcionalnost bitna, odnosno cilj, zato što smo e-karticu e, uveli za dva ključna sektora, te smo pojednostavnili pravila kako bi ih se lakše bilo pridržavati. Isto tako držimo se vrijednosti i načela vezano uz usluge, a isto tako e, se nismo nismo nadilazili e, ove dvije osnovne direktive koje uređuju to područje. Dvije su ključne e, promjene kako bi se omogućilo da se ti propisi doista i e, primjenjuju, što znamo da sada nije slučaj. I e, prije svega cilj je djelotvornost, jer mislim da se radi o mjerama koje su praktične koje su provedive u praksi, a to znamo zato što smo i konzultirali i profesionalce i pružatelje usluga. A Isto tako se ovime omogućuje komunikacija između država članica. Ovime se nadgrađuje e, proces e, obostrane evaluacije, a tu je i puno praktičnih primjera koji pokazuju da kada su države članice provele reforme, e, da su ukinule zastarjela pravila, a da pritom nisu oslabjala razinu zaštite potrošača. Zajednički smo radili i e, uz malteško predsjedništvo koje je pokazalo veliku razinu ambicije u pogledu ovog paketa, a naravno iz, e, u, suradnju drugih e, predsjedništava, mi želimo doista provesti u dijelo sva ova četiri prijedloga. Evo, to, je, to bi bile moje uvodne napomene. Veselim se daljnjoj raspravi. Hvala, povjerenice. Imamo nekoliko osoba koje su se javile za riječ koje bi htjele postaviti pitanja. Započet ćemo sa s EPP-om. E hvala povjerenice, hvala vam što ste došli. Hvala što ste došli i što ste predstavili ovaj eh, ambiciozni prijedlog za poboljšanje jedinstvenog tržišta. doista puno toga treba napraviti kako bi tržište bilo doista jedinstveno i ujedinjeno i otvoreno svima koji posluju na razini Europske unije. Mene zanima ova e-kartica. To je sasvim sigurno jako kvalitetna inicijativa, no pitam se, ako imamo društva koja uvedu tu karticu, a djeluju u različitim područjima, primjerice građevinarstvo, konzultantske usluge, arhitektura. Znači li to da će trebati nekoliko tih kartica ili će im biti dovoljna jedna kartica? Jer uvijek me brine kada se povećava administrativno opterećenje, pogotovo kad govorimo o malim i srednjim poduzećima, a mi naravno želimo smanjiti e, birokratiziranost. Nadalje, tu su i problemi koje je potrebno riješiti kako bi se olakšao život. Primjerice, e, već bi trebao početi djelovati ovaj jedinstveni centar, one stop shop. A ne da imamo 40 izvora informacija. Osim toga što je s ovim europskim portalom, da li on funkcionira, da li se razvija i mogao, bi li on mogao preuzeti dio tih funkcija. Hvala. Hvala. Nikol da, Tante. E, hvala gospođo predsjedavajuća, hvala povjerenici na detaljnoj detaljnom predstavljanju različitih elemenata koje sadrži ovaj važan paket. Na početku bih iznio nekoliko komentara, ako mi dopustite, koji se odnose na neke od tema koje ste spomenuli. Prvo, e, postupak obavješćivanja i izmjene koje se odnose na taj postupak. Mislim da je to jako važno. Jako ste dobro to objasnili i to je doista nešto što je potrebno dobro objasniti, jer postupak e, obavješćivanja koji bi imao preventivnu ulogu prije početka provedbe tih izmjena u državama članicama znači da će to možda e, zapravo dovesti do određenih bojazni kod osoba koji će se to ticati i čini se da ćete na taj način e, možda spriječiti u budućnosti postupke e, u slučaju povrede prava i olakšati, na neki način pojednostavniti život onima koji se to tiče. Međutim, kada razmišljamo o ovakvim instrumentima, isto tako trebamo uzeti i u obzir suverenitet pojedinih država članica i o tome treba razgovarati i to uvijek treba uzeti u obzir. Nadalje, e-kartica za europske usluge. Razumijemo ciljeve e, uvođenje te kartice i izvjestitelj, izvjestitelji u Sjeni su razgovarali o svemu tome. Mi se svi slažemo sa e, glavnim ciljevima uvođenja kartice i naravno razumijemo koji su to ključni elementi uvođenja e, te kartice. Iz udruženja poslodavaca, industrijskih udruženja čuli smo koje su to ključne i kritične točke. Naravno ovo je odlična prilika, ali trebamo se pobrinuti da se sve obavi kako treba. Nadalje, treba reći da 23% radne snage čine mm, stručnjaci, profesionalci. To je značajan udio radne snage, oni su visoko obrazovani, kvalificirani i to treba uzeti u obzir, tako da smo i to htjeli e, istaknuti. Također trebamo se pobrinuti da zastarjelo zakonodavstvo koje sprečava nužni e, nužno kretanje, odnosno pružanje usluga um, u Europskoj uniji je nešto što treba uzeti u obzir u različitim područjima. Mi apsolutno podupiremo smjer uh, koji je odabrala Europska komisija u pogledu ove četiri direktive. Slažemo se s uh, osnovom za te inicijative. Naravno, postoje i određene bojazni koje treba istaknuti. Mislim da trebamo puno na ovome raditi i to zajednički, jer puno ovih aspekata, odnosno postoje određena područja gdje su potrebne promjene i trebamo se pobrinuti da zajedničkim radom doprinesemo snažnijoj Europi koja ujedno e, poštuje i načelo subsidijarnosti. Ana Marija. Uh, Hvala. Pozdravljam ovaj paket o uslugama komisije. Mislim da moramo naglasiti važnost usluga na jedinstvenom tržištu za rast i radna mjesta. Ali što se tiče provođenja direktive o uslugama, tu su tri e, važne mjere postupak o notifika, obavješćivanju e-kartica i mjere o proporcionalnosti. Dakle, jesu, je li to neki alternativni način za provođenje postupaka u slučaju povreda? Dakle, tu bi željela da se vi na neki način obvežete na to. Za sada direktiva još nije stupila na snagu, ali želio bih vidjeti ovaj paket kao dodatne mjere, a ne kao zamjena za postojeće mjere jer provođenje je još uvijek problem. A što se tiče maloprodajnog sektora, Europski sud će održati saslušanje 14. veljače vezano za ako se maloprodaj, hoće li se maloprodajni sektor smatrati dijelom ove direktive. Budući da imamo to saslušanje e, gradsko planiranje i odgovornost e, lokalnih nadležnih tijela ne može nametati obveze koje nisu nužno nediskriminatorne i proporcionalne. One moraju biti opravdane prema direktivi o uslugama. To će stvoriti pravni jaz u pravu poslovnog nastana. Ne znam kakva još pravila će biti pokrivena na europskoj razini e, vezano za maloprodaju i poslovni nastan. Jer sloboda poslovnog nastana je temelj unutarnjeg tržišta, to nije mali, mali problem, to je jako važna stvar. Pitanja za sud su je li maloprodaja usluga u smislu direktive za usluge primjenjuje li se direktiva na planiranje, gradsko planiranje. Hvala. E, Pitat ću komisiju da odgovori na ova tri pitanja, a zatim ćemo čuti još pitanja. Hvala. Gospođa Ruža je postavila pitanje vezano za e-karticu. Razumijem vaše, vaše zabrinutosti, ali biti će jedna kartica po državi članici i po usluzi jer su drugačiji zahtjevi potrebni tu. Mislim da je neizbježno da se to učini na taj način. Naravno, nadogradit ćemo se na postojeći sustav i one stop shop – i alate za informacije u unutarnjem tržištu. Mislim da najvažnije stvari su te da će to zaista značiti pojednostavljenje postupka za pružatelje usluga. To će biti u državi, domaćoj državi, na domaćem jeziku će se time baviti, neće se morati baviti s državnom domaćinom na njihovom, na stranom jeziku, dakle sve će moći obavljati u vlastitoj državi. I država domaćin provjerava podatke koje se šalju drugoj državi članici i zatim se te informacije automatski provjeravaju. Naravno tu postoje i rokovi u tom prijedlogu jer Prijedlog je na neki način dvosmjeran, uključuje i uredbu i direktivu. Naravno, mislim da je još važno reći da države članice, država domaćin također može odbiti zahtjev ako je to opravdano pod direktivom o uslugama i to samo u tom slučaju. Što se tiče procesa izvješćivanja, Znam da je sada tu puno pitanja vezano za postupak izvješćivanja, ali po mom mišljenju to je bio jedan od najvažnijih, najjednostavnijih i najlakših dijelova cijelog procesa. Naravno, to smo prilagodili tržište usluga, ali odlično je funkcioniralo za tržište roba već dugo godina. I države članice samo su obavješćivale kao i prije, jer isti proces će se primjenjivati i ako se usvoji zakonodavstvo i to nam ostavlja dovoljno vremena za sve. Također države članice mogu surađivati s komisijom kako bi se nova pravila uskladila s postojećim pravom Europske unije. Naravno, poštuje se i suverenitet država članica i ono što želimo postići je osigurati da, kao što sam rekla, da države članice i njihova pravila koja one predlažu budu u skladu sa zakonodavstvom EU-a prije nego što se počnu primjenjivati, tako da se može uvesti promjene u takvo zakonodavstvo. Što se tiče provedbe, sasvim se slažem s vama, gospođo Kraca Bild, jer do kraja ožujka, do 25. mislim, usvojit ćemo odvojeni paket za provedbu. Dakle, taj paket će biti sasvim odvojen, on nije u ovom dijelu. Paket za provedbu, dakle, bit će usvojen do kraja ožujka za robu. On je bio najteži, ovaj je bio najteži, zato smo ga uzeli prvoga. Što se tiče slobode poslovnog nastana, to je odvojna rasprava, slažem se, to je temeljno pitanje za sve nas vezano za jedinstveno tržište. Na to ću se vratiti kasnije, ali provedba je odvojeno pitanje. Hvala. Da, samo sam htjela reći da što se tiče malo prodaje, to je važan prioritet za mene osobno. To je naglašeno u strategiji za jedinstveno tržište i to je dio direktive o uslugama, naravno. Hvala. Dan Dalton. Hvala Viki. Samo sam htio reći da ne možemo često čestitati komisiji, ali što se nas tiče, zadovoljni smo da se radi na uslugama. To je bio ogroman element e, o necarijskom izvješću. Na tome smo radili i drago mi je da se i komisija bavi nekim elementima toga. Postoje slabosti u režimu za usluge i neproporcionalni zahtjevi, a mislim da smo ih mi već identificirali na ovom odboru i dobro je da se radi na, na uklanjanju tih zapreka trgovini. Mi smo izvjestitelji za e-karticu što se tiče uredbe i naš izvjestitelj još nije imenovan, ali kada bude, rado će surađivati s vama i ostalim klubovima. Dakle, nemam nikakvih zapravo pitanja, samo sam htio reći da pozdravljamo ovaj paket, treba još mnogo posla odraditi na njemu. Dakle, odrediti što su točno usluge, što nisu i slični aspekti, ali radujemo se daljnjoj suradnji s vama. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice i hvala povjerenici što nam je predstavila ovaj prijedlog. Naš klub slaže se sa olakšavanjem prekograničnog pružanja usluga i podržavamo načelno taj cilj, ali važno nam je da nadložna tijela, pogotovo u zemlji domaćinu, zadrže mogućnost da učinkovito reguliraju stvari. I mi želimo osigurati da ova direktiva o uslugama ne mijenja ni na kakav način odredbe vezane za mogućnost da zemlja domaćin regulira u svom javnom interesu e, provedbu svega i također usluge koje ne potpadaju pod direktivu o uslugama kao što su zdravstvene usluge i socijalne usluge. Slažemo se s ovom mogućnošću e-kartice da predstavlja manje administrativno opterećenje i da pružatelji usluga mogu koristiti elektronski postupak Međutim, imamo neke sumnje i pitanja vezano za odredbu koja će spriječiti zemlju domaćina da nametne neke autorizacije ili mjere izvješćivanja na vlasnike e-kartica. Dakle, zahtjev za e-karticu možda bi trebao biti upućen zemlji domaćinu, Također radimo na drugim dosijima, dosjeu o upućivanju radnika. U tom kontekstu važno je da država domaćin ima mogućnost kontrole uvjeta pod kojima se pružaju usluge. Dakle, ako imate kakvih komentara na to, hvala. Hvala, Krista Hvala Oprostite što ću se malo odmaknuti od dnevnog reda. Hvala povjerenici na cijelom ovom zakonodavstvu. Usvojili smo jako dobro izvješće na IMCO-u i želim vam zahvaliti što ste se tako snažno borili za bolje unutarnje tržište na ovom području. Jasno ste govorili o potrebama za država, već članice da se usklade sa pravosuđem. Mislim da je naš prijedlog dobar i ako se usvoji da imat ćemo jako mnogo bolje unutarnje tržište, međutim proći će dosta godina dok to stupi na snagu i htjela sam reći da osim stvaranja dobrog unutarnjeg tržišta važno je i nastaviti s pritiskom na države članice da rade na tom pitanju dok zakonodavstvo ne skupi na snagu. Jer većina ovih auta o kojima smo pričali još e, su na cestama koji imaju te poremećajne uređaje. Dakle, hvala na odličnom poslu, ali treba nastaviti s pritiskom na države članice. U SAD-u su dali kompenzaciju potrošačima zbog toga što su kupili aute s takvim poremećajnim uređajima. Može li komisija donijeti nešto slično da kompenziramo naše europske potrošače u sličnim situacijama? Hvala. Hvala predsjedateljice, hvala povjerenice. Svi se mi slažemo sa idejom e, mobilnosti i sustavom usluga u Europi, ali već imamo instrumente za to i kad bi ga se dobro primjenjivalo, to bi omogućilo da postavi i ostvare ravnoteže između legitimnih e, kontrola i obveza kako bi se mogle izvršavati te usluge u državama članicama, a s druge strane ravnoteža sa slobodom kretanja i jednostavnošću. To je e, direktiva o uslugama, no naravno ne provodi se uvijek e, kako treba. No, pitanje koje se ja postavljam, zašto nam treba novi instrument ako već nismo u stanju provoditi onaj koji već postoji? Dakle, što je to što nam jamči da ćemo ga moći provoditi, tu te nove mjere, te nove instrumente ako e, mjere koje su pređene ovom direktivom za uslugama ne funkcioniraju. Dakle, ja bih htjela da upravo prstom u države članice, jer u tome je problem. Države članice ne igraju e, svoj ne ispunjavaju svoj, e, svoju ulogu u, okviru ispunjavanja ove direktive o uslugama. Neki barem ne poštuju, drugi manje, donekle poštuju. Dakle, ovo može biti dosta problematično za europski projekt i nanijeti mu štetu da se smatra da je to eto činjenično stanje i sad treba napraviti nove instrumente koje će se doživjeti kao nove obveze, ali e, neće se vidjeti da će ih trebati primjenjivati sve države na jednak način. I ja hoću reći isto tako da je i uloga komisije da se postara za dobro provedbu tih e, obveza i možda bi trebalo najprije početi sa provjerom toga kako se primjenjuju dosadašnje stvari, a ne uvođenjem novih. Želim se fokusirati na dvije stvari. Prva je obavješćivanje. Sustav obavješćivanja ne funkcionira valjano, no već postoje neke države članice koje obavješćuju sve instrumente koji e, ulazi u okvir direktive uslugama, dakle druge ne. Zašto povećavati dakle obveze prema onim državama koje obavješćuju, a ne zahtijevati to E, od svih država da obavješćuju o, o koje već postoje. Dakle, ja s jedne strane, ako vidim da sve radim što treba, a s druge strane, pored mene vidim državu koja to ne funkcionira, a on neće imati nikakve dodatne obveze, nikakve globe kazne. Dakle, mislim da to nije baš jako poticajno glede potrebe da se poštuju već postojeće norme. A drugo pitanje je postojanje profesionalne kartice. Dakle, člankom 16. trebali bismo već imati određen broj mjera, odredbi koje mogu nadležne službe države e, nadležne države e, provjeravati kako bi se provjerilo da li se poštuju dakle pružatelji usluga čitav niz kriterija i ostvaruju ciljeve općih e, od općeg interesa. No, u direktivi o uslugama imate jednu obavezu da se omogući da se online pruže, odnosno dostupi do svih informacija, a isto tako da se i izvrše sve te formalnosti na internetu. Dakle, ne vidim zašto sada predstavlja promjenu to što ćemo reći da će u zemlji domaćinu e, biti služba koja je zadužena da provjeri da li je sve sukladno pravilima. Jer nadležna, nadležne vlasti u e, zemlji domaćinu neće biti više u stanju e, provjeriti što, online raditi. Dakle, ako imamo to jedinstveno referentno mjesto, one stop shop, u svim državama članicama, ne znam što to mijenja. Evo, ostalo je još sedam godina do kraja provedbe direktive uslugama. Ja tražim da komisija bude puno e, čvršća e, i više insistira u provedbi toga svega, jer to je odgovornost država članica, ali isto tako je za dužnost i komisija da se postara i potrudi da država članica ispune svoje obveze i uz e, malo dublje kontrole spram ovoga što danas postoji. I konačno što se tiče ove profesionalne karte kartice. E, ciljati sektor građevinarstva. Hm. Znači, sad revidiramo direktivu o upućivanju radnika zato što se postavlja da postoje slučajevi e, socijalnog dumpinga u određenim sektorima, među kojima je sektor građevinarstva, graditeljstva i veliki broj slučajeva u brojnim državama članicama. A to je od velikog značaja za europski projekt, jer smatra stvara narušavanje tržišnog nacanja, e, urušavaju se uvjeti rada, mislim općenito to pitanje socijalnog dumpinga. Ovdje se ne radi nužno o pitanju zakonodavstva. Sada revidiramo e, zakonodavstvo upućivanju radnika da vidimo da, da li je prikladno. Ovdje se radi o zaštitnim mjerama e, svakako, ali ovo je pitanje provedbe od strane država članica. I sad, da li ćemo tom profesionalnom karticom koja će biti usklađena sa državom domaćinom, e, s njenim zakonodavstvom, da li, da li pravimo probleme, jer imamo članak 16. direktive o uslugama kojom se pravda za obilaženje direktive o upućivanju. Dakle, moramo ipak pružiti državama članicama mogućnost da valjano provode e, zakonodavstvo i da se provjeri da li je to dobro e, napravljeno. Dakle, ima to taj dvostruki intervencionizam, dakle isto direktiva o upućivanju, a isto tako i na građevinarstvu posredstvom kartice profesionalne. Nama je svima jako teško objasniti ljudima da pokažemo da uzimamo razmatranje situaciju profesionalaca svugdje diljem Europe. Ivan Stefanić. Ivan Stefanić, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala gospođo povjerenice na ovoj vašoj inicijativi. Jer kad pogledamo jedinstveno tržište na području usluga još nije završeno, na nekim područjima to dobro ne funkcionira vezano za usluge. Što se tiče prijevoza i dostave, tu se situacija pogoršava. Pogotovo za prijevoz i usluga za male tvrtke koje rade na europskom tržištu. U zadnjih nekoliko godina Njemačka i Francuska uvele su takozvana pravila o minimalnoj plaći i to je prema mom mišljenju kršenje pravila o jedinstvenom tržištu. Početkom ove godine čak i Austrija uvela slično pravilo. Tražili su vozače kamiona iz drugih EU zemalja e, dodatne administrativne sporazume, tražili su dokaze da je minimalna plaća ista u njihovim državama kao i u Austriji ako prolaze kroz njihovu državu. Također Austrija traži dodatne potvrde ne samo za vozače kamiona, već i za vozače autobusa i također za neke putničke osobne automobile. Prema mišljenju ovo je kršenje pravila jedinstvenog tržišta i potrebna je potrebna, potrebno je djelovati hitno vezano za to i želio bih vas upitati kako su te usluge prijevoza pokrivene u vašoj inicijativi, što će se promijeniti nakon obavješćivanja ovim uslugama. Hvala. Srđo, eto je sljedeći. Hvala, gospođo prisateljice, hvala gospođo povjerenice što ste danas prisustvovali našem sastanku. Imam dva pitanja. Prvo vezano za usluge. Svaki instrument koji bi mogao pomoći ovim uslugama, poboljšati ih, bi trebao biti pozdravljen. Međutim, ima više sektora, na primjer građevinarstvo i prijevoz, tu su stvari upitne vezano za korištenje ovog paketa o uslugama i hoće li to povećati dumping i druge oblike poreznih prijevara. i ovo bi mogao biti dobar alat za borbu protiv dumpinga i poreznih prijevara, međutim treba nam e, jasne direktive o uslugama. U prošlosti smo vidjeli ovo kao pitanje koje ima široku, široku primjenu, ali možda nije dobro doraslo svrsi. Ova e-kartica, mislite li da je ona dovoljna za, pružanje potrebnih kontrola kako bi se izbjegle prekogranične prijevare i dumping u ta dva sektora koje sam spomenuo? Što se tiče profesionalnih kvalifikacija, to je moje drugo pitanje. To je dio ovog paketa usluga a tiče se i nacionalnih zakona o profesionalnim kvalifikacijama koje ovdje imaju prioritet. Znači li to da će postojati restrikcija na slobodno kretanje radnika? Jer ovaj paket možda ne bude dorastao zadatku da osigura da određena zvanja, na primjer farmaceuti, arhitekti, i ostali profesionalci, e, oni možda dožive restrikciju, ograničenje slobodnog kretanja tržištem i moramo bolje priznavati te profesionalne kvalifikacije i donijeti tu bolje mjere da im se omogući korištenje slobode kretanja. Dakle, zanima me vaše mišljenje o tome i kako se ovi prijedlozi usklađuju sa ostalim poslom na kojem e, komisija radi vezano uz priznavanje profesionalnih kvalifikacija. Dakle, tu i dalje može postojati e, razne prepreke za slobodno kretanje profesionalaca. Hvala, evo, ja ću par riječi reći. Najprije želim vam čestitati na ovom dobrom paketu mjera. Ugrubo gledano, postoje neka područja u kojem e, mjere o uslugama i unutarnjem tržištu jako dobro funkcioniraju i dalje jako dobro funkcioniraju i moramo se posjećati na to jer je važno imati tako što na umu i to je pruža jako <laughs> veliku dodanu vrijednost, dakle mogućnost e, slobodnog trgovanja diljem Europske unije. Neki kažu da to ne funkcionira savršeno, drugi si govore da to uopće nije ni potrebno, gore e, koriste tu tvrdnju da to uopće ne funkcionira, da je beskorisno samo po sebi, jedinstveno tržište je od iznimne vrijednosti i moramo podsjećati ljude da ono jako dobro funkcionira. Dobro funkcionira. Također, u sektorima koji su sve više tehnički, dobra i usluge su sve češće zasebne stvari. Dakle, ako se nalazite u bolnici, potreban vam je novi skener, kupit ćete ga uz ugovor o održavanju najčešće, tako da visoko kompetentni inženjeri, kvalificirani idu uz taj proizvod e, i bave se održavanjem toga. Dakle, te dvije stvari su pozvane. Kad kupujete auto, imate i paket e, za financiranje toga auta. Dakle, dobra i usluge nisu u potpunosti razvojni, često se preklapaju. I mislim da je dobro, ima dobrih promjena kao što je ova profesionalna kartica, neke stvari su još dodatno mogle napraviti. Imali smo jednu zanimljivu prezentaciju te profesionalne kartice i baze podataka IMA od strane vaših e, djelatnika. Bilo bi dobro da čujemo da više država e, poštuju mjere jer svi to nisu usvojili. I sa velikim zadovoljstvom sam čula broj informacija i obavijesti koje idu kroz tu bazu podataka. Jer toliko ima obavijesnih informacija, možda i previše, ali ako bismo imali 500 milijuna ljudi, kad imamo 200, 500 milijuna ljudi koji žive u Europi, naravno da je zaočekivati da ćemo dobiti tako, takve informacije. Dakle, evo, meni jako drago bilo što taj to funkcionira dobro. Dakle, općenito govoreći, htio sam reći da bi bilo dobro da se poduzima više mjera u područjima gdje, se ne gdje sve ne funkcionira na najbolji način, ne razdvajati dobra od usluga koji su međusobno povezani, osobito u gospodarstvu 21. stoljeća. povjerenice izvolite. Najviše hvala. Evo, mogla bih započeti s ovom zadnjom točkom, jer u potpunosti se slažem, naime, nastavili smo raditi tijekom ove dvije godine u mojoj upravi, vi ste spomenuli amat sektora automatizacije. Znate, između 70 i 80% svih sektora, dakle i manufaktura je samo mali dio toga svega trgovine. Dakle, još uvijek vidimo naravno razliku između jedinstvenog tržišta, dobara i usluga u jedinstvenom tržištu i zato jest najveći cilj ovog paketa mjera bolja provedba postojećih pravila jer ona ne funkcioniraju valjano i svi mi to znamo. Doista se želim zahvaliti gospodinu Daltonu i gospođi Šaldemoze na srdačnim riječima, to je važno i za mene e, čuti tako što, jer e, ovo je bio doista veliki trud koji smo uložili da bismo došli do ovog rezultata, no u konačnici za mene najvažnije, jedna od najvažnijih stvari jeste doista imati smislene prijedloge, ne samo nešto što će to biti na papiru, već da to ima doista smisla. Naravno, možda ovo nije iznimno ambiciozan korak za neke nedovoljno ambiciozan, ali za mene je ovo prvi, prvi korak u pravom smjeru, smjeru pojednostavljivanja postup, postupka za sve one koji žele raditi prekogranično. I mislim da je ovo isto tako i dobar korak kako bi se primoralo ponekad države članice da međusobno stupaju u kontakt, da stupe u kontakt s nama, komisijom. Dakle, hvala vam na srdečnim riječima i doista računam na vas za buduću podršku glede homologiranja homologacije i jer ovo je jako bilo važno za sve nas. Tu smo imali nekih skandala, trebalo je sve to objasniti na valjan način i nastaviti nastaviti najbolji mogući način u automobilskoj industriji. Imam tu nekoliko važnih stvari. Ja mislim da je jako važno reći da sustav nadzora, a to sam naglasila u svom uvodnom izlaganju, Dakle, ovaj prijedlog neće promijeniti nikakva pravila i obveze u području upućivanja radnika, zdravstvenog osiguranja to je sigurno. E-kartica ni na koji način neće ograničiti mogućnost države domaćina da uspostavlja bilo kakve iznimke na u građevinarstvu, na građevinama. U biti, suprotno, kontrola će biti jednostavnija, jer ovo je, ova e-kartica je elektronički, elektronski dokument, više informacija će biti na raspolaganju nacionalnim tijelima vlasti, Države članice će moći lakše usvajati deklaracije upućivanja radnika preko e preko nositelja e-kartice će moći lakše dobiti podatke, dobit ćemo više informacija i o poduzećima. Naravno, države članice nisu primorane koristiti taj instrument, ali mislim da će s vremenom za njih biti iznimno jednostavnije doći do potrebnih informacija i ostvariti provjere Isto tako želim reći da je ovaj ukupan paket e, fokusiran na bolje provođenje pravila i nastavit ćemo s tim postupkom. Kao što rekao, postoji i određen broj načela, na primjer što se tiče suradnje između država članica, međusobne suradnje. Također želim reći da 90% postojećih obavijesti su ostvarene nakon cjelokupnog postupka e, usvajanja. To nije pravi način postupanja. Moramo to ranije, unaprijed raditi, tako ćemo uštediti puno vremena. Isto tako doće do uštede velikog broja slanja dopisa između nas i država članica. Dakle, ovako, na ovaj način koji je ponuđen, bit će sve puno efikasnije. Što se upućivanja radnika tiče, rekla sam, sektor prijevoza, transporta, to nije u direktivi o uslugama. No kao što znate, poduzeli smo određene mjere protiv protiv e, dviju država članica i naravno provjerit ćemo svaki slučaj kroz optiku direktive o uslugama. I slažem se sa svim ovim što ste rekli glede tih slučajeva i ovog pitanja. Što mi je još ostalo? Postavili ste pitanje, odnosno gospodin Gutierrez postavio pitanje o socijalnom dumpingu i provjerama, ja sam na to odgovorila. Eto, toliko za sad. Ukoliko bude bilo što jako stručno, tehničke prirode, mi ćemo vam poslati odgovor u pisan, pisanim putem. U svakom slučaju, najvažnija stvar jeste da e-kartica predstavlja pojednostavljivanje za poduzeća. I ovo je doista jako prikladan i instrument, instrument od pomoći za nacionalne vlasti, osobito kada se koristi u kombinaciji sa upućivanjem radnika i različitim instrumentima socijalnog osiguranja, zdravstvenog osiguranja. Hvala. Hvala. Ima li bilo tko dodatnih pitanja glede bilo čega drugog za narednih e, par minuta? Ako dopustite, ja bih nešto rekla. Naravno, znam da je vragu detaljima i da će sad započeti rasprava, no u svakom slučaju Evo, hvala vam na podršci. Evo, ima još jedno pitanje koliko vidim. Izvolite. Pa ako imamo sad vremena, gospođa Šaldemoza već je načela temu uh, homologiranja homogacije. No, ja bih vas pitala kako je komisija surađivala s odborom EMIS e, glede pristupa dokumentima? Mi smo dosta kasno tijekom tog postupka obavješteni da Europska djelatnici Europske komisije proaktivno označavaju elektronske pošte za arhiviranje, tako da ih se arhivira ne duže od šest mjeseci mjeseci. Tako da vas molim da se promijeni taj postupak kako bi svaka korespondencija unutar komisije bila u potpunosti e, i trajno arhivirana i da se brišu ti, briše ta korespondencija samo kada je to opravdano jer to stvara velike probleme za naš rad u odboru istražnom povjerenstvu i bilo puno jednostavnije da možemo e, to sve kontrolirati kako valja. Hvala vam na obavijesti. Morate znati da postoje stotine tisuća stranica što zahtjeva veliki rad svih službi i komisije. Znam da je bilo nekih problema u tijeku postupka i ja sam i sama pokušala intervenirati osobno, no želim ponoviti da je odbor EMIS imao punu podršku od mene, nisam htjela da se stane u kraju tom postupku, ali doista je bilo zahtjevno i teško stalno raditi tako da se ispričam ako je došlo do bilo kakvih kašnjenja s naše strane, no evo, doista smo se trudili dati sve od sebe, no da. Primam na znanje vašu, vaš komentar. Dobro, sljedeća stavka je da ćemo imati u ožujku paket e, o provedbi. 25. se na kolegiju, 25. trećeg se na kolegiju o tome raspravlja. Dobro, što se tiče ove teme provedbe, Dakle, mi smo puno toga napravili glede paraketa mjera o, za zaštitu potrošača. Kao što znamo svi, to je od ključnog značaja kako bi naše zakonodavstvo bilo valjano provedeno i kako bi zaštita potrošača radila učinkovito na diljem Europe. Ako dopustite par rečenica, evo gospođa Šaldemoza također se nadovezala i na ovo, dakle kompenzaciju europskih potrošača. Ja ponavljam, doista je šteta što stalno moram, ovo moram stalno ponavljati, ali Zašto potrošača je nešto što je u rukama država članica? Komisija pokuša s njima surađivati, no doista je šteta za industriju što nakon toliko puta što sam javno uputila tu opasku i javno, javne pozive upućivala e, industriji, šteta je što oni i dalje postupaju prema potrošačima na način na koji to rade. To je doista neprihvatljivo i ja ću nastaviti s ovom borbom naravno nema nikakvih izravnih instrumenata na raspolaganju, no ako mi možete pomoći, bilo bi od velike pomoći, jer ova situacija je neprihvatljiva, postojanje razlika između američkih potrošača i europskih potrošača, kada eh, ovisno o tome gdje je sjedište proizvođača automobila, a ovo je jako važno tržište za njih i to je nešto što je neprihvatljivo. Dakle, ja to neću, na to neću pristati. Izvolite. Ako nam je ostalo par minuta, evo ja bih vam postavila pitanje o drugoj temi, malo starije, koje se tiče jednog drugog odbora, odbora o pravim pitanjima. Juri, prije godinu i pol glasali smo izvješće na vlastnu inicijativu za zaštu zemljopisnog podrijekla nepoljoprivrednih proizvoda. Odgovorili ste nam prošlo proljeće da ćemo dobiti prijedlog komisije, ali skoro je već godin dana prošlo od toga a to je bilo u strategiji za unutarnje tržište koja je objavljena u prošlo proljeće, dakle prije skoro godinu i pol dana. Dakle, kako stojimo s tim i zašto toliko čekanje? Nadam se da nam možete reći da ćemo uskoro dobiti neki prijedlog. U svakom slučaju postoji velika potražnja od poduzeća, malih srednjih poduzeća, brojnih malih srednjih poduzeća u regijama gdje je fragilno fragilno gospodarstvo, to je za, nešto to treba e, lokalnim mjesnim samoupravama, potrošačima, svi se slažu oko toga da je to potrebno, sad samo treba konkretizirati rad. Da, naravno, sjećam se te teme, ali vam ne mogu sad valjan odgovoriti, odgovorit ću vam čim prije moguće. Doista sad ne raspolažem s datumima i ne mogu preuzeti nikakvu obavezu. Ali dobro je što ste me podsjetili na to, najljepša hvala. Poslali smo veliki broj upita komisiji na, toj, na tu temu, ali eto, poslat ćemo i još. Najviše hvala svima. Nastavljamo s radom u tri sata. Hvala povjerenici. A sada ću se sastati s Julijom i gospođom Šadomozom.